Gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici, dopustite mi da izrazim svoju zahvalnost na prilici što sam mogao doći u ovaj dom svih ljudi Europe. Sretan sam što sam s vama mogao raspraviti pitanja koja su tolike važnosti za europljane. Zdravlje i zdravi život i još jedna ključna stvar, a to je sigurnost hrane. Dakle, Europa mora biti predvodnik, svjetski predvodnik u svim tim područjima. Zdravlje, sigurnost hrana, e, zdravlje životinja i biljaka su sve područje gdje možemo pokazati koji je ispravan put dalje i kako se pozabaviti izazovima s kojima se zapravo suočuje cijeli svijet. Kao povjesničar mogu reći da je Europska unija najbolji recept e, za to kako liječiti čovečanstvo od e, rata, mržnje i mnogih groznih drugih bolesti i problema. Kao liječnik mogu reći da zdravstvo i sigurnost hrane, odnosno standardi Europske unije su najbolji primjer cijelom svijetu kako štititi zdravlje svake osobe. A kao političar mogu vam reći da e, sastav sviju boja, plave, crvene, žute, zelene i svih drugih E, savršeno odgovara situaciji i čovjekova zdravlja. Dakle, za mene kao e, parlamentarca i ovo je doista emocionalan trenutak i na kratko bih se našalio od svog djetinjstva sanjao sam o tome da se zateknem u ovakvom u ovoj situaciji još kada sam trčao okolo po sibirskoj tundri no, ozbiljno govoreći, istina je da sam sanjao o jednom boljem, radosnijem životu gdje mogu pomoći ljudima da žive zdravo. I u svom životu, cijeli svoj život, sam zapravo upravo se time bavio. E, dragi prijatelji, ako se slažete, ja ću svoj rad kao povjerenika posvetiti ljudima, njihovim zdravim životima i mogu vam obećati jednu stvar. E, radit ću naporno i radit ću zajedno s vama. Jer zajednički mi to možemo uspjeti napraviti. još jednu samo važnu stvar bih vam rekao. E, ovo je naša Biblija, naš ugovor i u članku 16 stavku 9. Napisano je, da će države članice predsjedati vijećem na temelju e, ravnopravne rotacije. E, to je bio moj prijedlog u Europskoj konvenciji koji je danas ovdje. Dakle, jedna jednakopravna rotacija i jednakopravni položaj za jednaku mogućnost djelovanja na području zdravstva Europe. Hvala. Grazie commissario per... Uh, Zahvaljujem kandidata za povjerenika. Hvala vam na vašim odgovorima. Zahvaljujem što ste se držali vremenskih ograničenja u našem ping-pong sustavu, kad kada je to doista kratko vrijeme, jer u nekim temama, za neke teme bi mnogo duže vremena trebalo, no to su pravila koja smo usvojili. Tako da smo ih poštivali tijekom ovog saslušanja. spomenuli ste već i dovesti ću samo da će se koordinatori sastaviti kako bi procijenili današnje saslušanje između 15 i 16.30, a tada ćemo eh, razgovarati sa koordinatorima i procijeniti eh, današnje vaše predstavljanje tako da bih se još jednom svima zahvalio. Žao mi je što sam kad kada morao čekić upotrijebiti, ali želio sam se držati vremena i naših pravila. Hvala vam.